reda. E, prema e, stavljam vam je na raspolaganje e, definitivni nacrt dnevnog reda, nisam primio zahtjeve za izmjene. Zbog aktualne situacije i u nakon konzultacija sa, sa drugim konzultacijama predlažem sljedeće izmjene dnevnog reda gospodin Tusk je za sutra popodne sazvao izvanredni e, summit eurozone. Zato će u, utorak popodne kao prva točka dnevnog reda biti izjava komisije o programu rada za 2016. umjesto e, onoga što je bilo predviđeno, a to je bila zaključci Evropskog vijeća situacija u Grčkoj umjesto toga ja predlažem da se te dvije točke dnevnog reda prebace na srijedu do podne dakle izjave europskog vijeća i situacija i situacija u grčkoj ta točka nadomješta izjavu komisije o pripremi plana rada za 2016. koju smo prebacili na utorak ako se složite s tim. Osim toga sam zamoljen zbog niza e, kolega koji su se javili e, za riječ da se glasanje prebaci sa 12 sati na 13 sati kako bismo imali više vremena za raspravu. Gospodine Fehovštac, vi želite govoriti o srijedi, izvolite. Rasprava koju smo predvidjeli vezano uz Grčku je sada odgođena na sredu, dakle nakon što budemo govorili o zaključcima vijeća. Ali isto tako moram reći da e, i gospodin Cipras bi trebao biti tu osim predsjednika komisija i vijeća kako bismo mogli zaista raspravljati o tome i kao i e, predstavnik eurozone jer Neprihvatljivo je raspravljati o situaciji u Grčkoj, a da premijer Grčke nije ovdje pred parlamentom. jedan od mojih e, političkih neprijatelja je gospodin Orban, ali kada govorimo o Mađarskoj on je tu. Iako se ne slažem s njim, nikad on je uvijek tu. Dakle, ako zaista raspravljamo o ishodu referenduma, ako govorimo o mogućim rješenjima, u tom slučaju bi premijer Grčke trebao biti tu zajedno sa predsjednikom Eurogrupe. E, dijelim želju e, kolege Fehovštata. Da li se još neko javlja za riječ u vezi sa ovim? Gospođo Hans, izvolite. E, ja mislim da je to jedan zahtjev gospodina Fehovštata koji parlament doista mora podržati. Mi smo u posljednjih nekoliko tjedana uvijek iznova pokušavali prije sastanaka na vrhu i prije e, pregovora raspravljati o tome u parlamentu E, iz, e, zahtijevali smo e, da razgovaramo i sa predstavnicima grčke vlade i ti naši zahtjevi su odbijani. Umjesto toga ste vi razgovarali sa tim predstavnicima i mislim da je konačno vrijeme da se taj razgovor sa njima odvija direktno ovdje u parlamentu. Ako mi ne želite saslušati kad vam odgovaram na pitanja, onda u redu. Daću vam odgovor u pismenom obliku. Izvolite, imate riječ. Hvala. Čuli smo različite primjedbe vezane uz vašu ulogu za vrijeme kampanje za referendum u Grčkoj i kada budemo raspravljali o situaciji u Grčkoj, vjerujem da ćemo pred nama imati i određen broj odgovornih osoba, ali isto tako biste i vi trebali biti tu zbog toga što ste vi imali isto tako odlučnu ulogu u ovoj kampanji za da na referendumu, tako da i vi snosite odgovornost za to. Vi ste govorili o Mađarskoj kolega, ali mislim da ovo nije ista stvar. Kada govorimo o Mađarskoj, e, ovaj parlament je uglavnom jednoglasno govorio, odnosno imali smo većinu, ali to nije bio slučaj što se tiče kampanje za da na referendumu. Što znači da i vi trebate snositi odgovornost za to, te smatram da bi u sredu trebali i vi biti prisutni na raspravi kako biste mogli odgovoriti na pitanja koja vam želimo postaviti vezano uz vašu ulogu e, za e, kampanju za da na referendumu u Grčkoj. Hvala. Ja sad e, nemam nikakvu drugu mogućnost jer nego e, prenijeti želju Europskog parlamenta gospodin Dijsselboomu i Ciprasu. To će učiniti sutra popodne. Ja nemam dojam da ste do sada izrazili takve želje u ovom domu, ali ja ću u svakom slučaju sada te vaše želje prenijeti gospodin Dijsselboomu i Ciprasu. Da li neko još želi riječ u vezi sa dnevnim redom za utorak? Gospodin zastupnik Glecos se javio za riječ. On i 51 e, drugi zastupnik su e, zatražili da komisija da izjavu u vezi sa ratnom oštetom E, njemačke i da se to sta, doda na dnevni red. Gospodine Glesas, imate riječ. Da, gospodine predsjedniče. Ako ćemo o tome raspravljati danas, ako se parlament složi raspravljati o pitanju ratnih odšteta i da se uzme u obzir e, mišljenje 151 zastupnika ovog parlamenta. Želim znati na koji način će se to odvijati. Koje je vaše mišljenje? Također, e, možda nekim zastupnicima može se činiti čudnim što ću ja pružiti potporu Martinu Šulcu. Možda vam to je čudno, ali ja zaista ću stati uz njega jer on voli Grčku i e, kroz njegovu kampanju je izrazio tu volju, tu ljubav prema Grčkoj. Nažalost, e, grčki narod je odbio ono što smo mi predložili i mislim da je e, Martin Schulz samo želio iskazati svoju ljubav prema Grčkoj. Ja ću ga zaista podržavati i stojim uz njega u potpunosti. Hvala lijepa gospodine Glecos. E, vaš zahtjev je zaprimljen na vrijeme i potpisalo ga je još 51 zastupnik. E, naslov je da tražite izjavu komisije o njemačkim ratnim odštetama. Dajem sada riječ nekome što ko tko želi govoriti za vaš prijedlog. Gospodine predsjedniče, e, dame i gospodo, molim vas da podržite ovaj zahtjev. Ovaj, radi se o jednom pitanju koje već desetljećima muči mnoge građane Grčke koji e, i ti problemi nisu riješeni dva sa ugovorima 2 e, plus 4 iz 1991. E, mi trebamo, moglo bi se reći da je to bilateralna tema između Grčke i Njemačke, ali ta pitanja e, utječu na klimu cijeloj Europskoj uniji. To kažem svjesno kao njemačka zastupnica E, dakle, mišljenja sam da moramo na jedan pošten i otvoren način govoriti o tim otvorenim pitanjima i to o tome da se prizna da ta pitanja još nisu riješena i razriješena i da se mora sjesti za stol i razgovarati o tim pitanjima. Da li netko želi govoriti protiv ovog prijedloga? Gospodine Preda, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala što ste mi dali riječ. Ja smatram da trebamo prekinuti ovaj cirkus, ovaj pokušaj prenošenja cirkusa grčkih komunista ovdje u Europski parlament. Mi smo jedna ozbiljna institucija i moramo zaista zaustaviti ovaj pokušaj da se od parlamenta napravi cirkus protivim se raspravi koju su predložili ovi komunisti koji su Grčku doveli u ovakvu strašnu situaciju i koji žele e, tu situaciju prenijeti u parlament jedan zastupnik je govorio za, jedan protiv ovog zahtjeva, a sada ovaj zahtjev stavljam na glasanje. Tko je za? Molim da digne ruku. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Zahtjev je odbijen. Prelazimo sada na srijedu. Gospodine Jakovčiću, vi ste već iznijeli svoj prijedlog za srijedu. Da li se u vezi s tim još netko javlja za riječ? To nije slučaj. Onda prelazimo na četvrtak. E, Klub zastupnika ALDE je zatražio da se izvješće šake o ljudskim pravima i tehnologiji u trećim zemljama odloži za rujan. E, riječ ima kolegica Šake. Gospođo Šake, izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče, drage kolege. Nakon što smo radili u dobrom duhu na ovom izvješću koji govori o utjecaju novih tehnologija na ljudsko zdravstvo, smatramo da nam treba nešto više vremena kako bismo pojasnili neke stvari ili razlike među klubovima zastupnika i na temelju našeg pravilnika mi bismo tražili odgodu do devetog mjeseca. Hvala. Gospodin Weidenholzer želi govoriti za ovaj prijedlog. Da, želim podržati gospođu Šake. Naše rasprave su bile vrlo konstruktivne, ali e, trebalo bi nam više vremena da razrešimo neke probleme koji su se pojavili i zato podržavam prijedlog da se ova rasprava odloži za rujan. Hvala lijepa. Da li neko želi govoriti protiv ovog prijedloga? Ne onda molim ko je za da se ovo odloži za rujan da digne ruku da li je netko protiv da li je netko suzdržan onda je taj prijedlog usvojen i rasprava odložena za rujan klub zastupnika ALDE je već e, e najavila da

Gospodin Flekešten želi govoriti u prilog ovom prijedlogu. Drage kolegice i kolege, mi podržavamo ovaj prijedlog, iako je na konferenciji predsjednika eh, odabran jedan dugi put iz dobrih razloga. Mi vjerujemo da ta užasna patnja koju je doživjelo su doživjeli tisuće ljudi da zavrijeđuje to da i mi održimo jednu raspravu da to zaslužuju i žrtve i njihove članovi obitelji i oni koji su preživjeli. Da li netko želi govoriti protiv? Gospodine predsjedniče, ja samo želim reći da se mi u potpunosti zalažemo za raspravu u četvrtak, ali sutra već ćemo imati komemoraciju u ime ECR-a. Sutra navečer mi ćemo organizirati cijelo večer komemoracije tako da ovom prilikom pozivam naravno i sve zastupnike ovog parlamenta da nam se pridruže. Hvala lijepa. Nema nitkoga kako želi govoriti protiv ovog zahtjeva. Onda ćemo sada glasati o ovom zahtjevu. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Mislim da je većina glasala za. Rok za amandmane na rezoluciju ne, rok za predaju nacrta rezolucije je sutra u podne, a rok za amandmane je u srijedu u 12 sati. Glasat ćemo u četvrtak 9. srpnja. Time smo završili sa usvajanjem dnevnog reda i dnevni red je usvojen. Sljedeća točka na dnevnom redu. Da li se javljate za riječ u vezi sa poslovnikom? Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Nakon Grčke želim vašu pozornost krenuti na jednu dobru vijest, odnosno e, prije 80 godina rođen je jedan značajan čovjek, dobitnik je Nobelove nagrade za mir, doista je to zaslužio, govorim o njegove svetosti Dalaj Lami. Mislim da da, zahvaljujem što ste mi dali riječ, ja mu želim sve najbolje na njegovom daljem putu i E, mislim da je zaslužio da ga spomenemo. Hvala lijepa. Sljedeća točka dnevnog reda je e,